Uh, Dragi kolege, dame i gospodo. Dragi kolege, dame i gospodo. Ja ću biti jako tih kao predsjedatelj. Zapravo bih eh, trebao biti u bolnici, a ne ovdje s vama. Imam nešto, nekih poteškoća sa plućima, sa grlom i tako dalje. Ali, psihološki sam se i mentalno pripremio već e, na ovo glasanje, to sam radio proteklih pola godina i stoga mi je bilo nemoguće ne biti ovdje danas s vama i stoga ćemo imati tiho glasanje. Biće nam potrebno mnogo vremena zato što su neki kompromisni amandmani vrlo knap i neki će se i natjecat od tih kompromisnih amandmana imamo vremena do 12 sati i 30 minuta i stoga vas molim da idemo, krenimo polako, korak po korak Možda ćemo čak imati i stanku od 5 minuta radi mene, radi mog zdravlja i žao mi je što vam to moram reći. Evo sada ćemo krenuti sa glasanjem. Otvaram glasanje za testno glasanje. Please vote. Molim vas, glasajte. Ok, it works. I close the vote. U redu, sustav e, funkcionira, zatvaram glasanje. Yes. No question. Da. Nije bilo pitanja, a odgovor je dosta jasan. Svi su gotovo optimistično nastrojeni. Prvo glasanje. Nacet izvješća o uredbi, e, o direktivi, kaže predsjedatelj prijedlog o uredbi Europskog parlamenta i vijeća o uvođenju europske e-kartice usluga i povezanih administrativnih usluga gospođa Marija Spiraki. Imamo četiri amandmana koja su identična. Glasat ćemo sada o njima i molim vas na elektronički način. Odmah sada, od samog početka, glasat ćemo elektronički četiri amandmana skupno. Otvaram glasanje. Jedan glas od demokrata previše. Jedan od glas previše. U redu, sada je dobro. Zatvaram glasanje. Usvaja se Dakle, dragi prijatelji, to znači, naša odluka je zapravo vrlo važna. Moramo svi to svačati na jednak način. Naša odluka znači da odbijamo prijedlog komisije. Ako želimo prihvatiti, to jest usvojiti to što smo odbili prijedlog komisije, onda moramo prilikom završnog glasanja glasati sa da. Tako ćemo usvojiti naše odbijanje prijedloga komisije. Ako odbijemo izvješće, onda će to značiti da nećemo imati nikakvog mišljenja, nikakvog stajališta. Dakle, tu postoji ta politička razlika. Postoji razlika između toga ako to odbijemo, glasamo sa da sada ili ako glasamo s ne i onda nemamo uopće stava. Završno glasanje, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Što znači da smo odlučili odbiti prijedlog komisije i naše stajalište je dosta jednostavno. Mi odbijamo cijeli paket Europske komisije. Sada možemo prijeći onda na drugo izvješće gospođe Marije Spiraki, naše kolegice. Tu se radi o direktivi e, o sličnom pitanju. Imamo četiri amandmana na samom početku. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se također. Što znači da onda imamo završno glasanje s jednakim pravilom kao i malo prije. Prilikom završnog glasanja trebamo glasati sa da ako želimo odbiti prijedlog komisije, a sa ne ako ne želimo imati opće stajalište parlamenta. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Jednostavno smo odbili prijedlog Europske komisije. Sada možemo prijeći na izvješće Jose Blanka Lopeza. Korištenje energije iz obnovljivih izvora energije. Na početku imamo kompromisni amandman 1a. Otvaram glasanje. Dakle, elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada Kompromis amandman 1b. Otvaram glasanje, elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. A, jedan glas na previše. Sada je u redu. U redu, hvala vam. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada, dragi prijatelji, prelazimo na 14. stranicu, amandman 22. Daću vam vremena da pronađete 22. amandman, to je kod mene na stranici 14. Je li to kod vas isto? Ne, nije nužno tako, ali više manje, dakle, oko 14. stranice. Amandman 22. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo to. 22. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 81. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo i to. I zatvaram glasanje. Ovaj put usvajamo. Dakle, morat ćemo povijediti skoro sve. Kompromis man broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada dvije stranice unaprijed. Amandman 369. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 370. Tko je za? Protiv? Moramo to provjeriti. 380. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tri identična amandmana. 418, 234. Tko je za? Ne. Predsjedatelj se ispričava. Imate pravo. 381. Tko je za? Tko je protiv? Još jednom moramo to provjeriti. 381. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. I 382. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 383. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. Tri amandmana, dakle 418 sve do 34. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 421, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 431, tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Na idućoj stranici, prelazimo na sljedeću stranicu, 453 za, protiv, suzdržani. Povjerit ćemo to. Četiri, pet, tri. Zatvaram glasanje. Odbija se. Tri identična amandmana od 464 do 455. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 39. amandman. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 39. amandman. I zatvaram glasanje. Odbija se. 468. Tko je za? Protiv. Suzdržani, provjerimo i to. Molim vas, dižite ruku, jer ne mogu dobro vidjeti kako glasate. 468. Zatvaram glasanje. Odbija se. 457. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 456 za. Protiv. Provjerimo to. 456. Zatvaram glasanje. Odbija se. 460 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 462 za, protiv, suzdržani, odbija se. 466 za, protiv. Provjerimo to. Provjerit ćemo. 466. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 465 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na 27. stranicu, amandman 88. 88. amandman, tko je za, protiv, provjerimo to ne dižete ruku. Tako da je vrlo teško odlučiti. Amandman 88. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 608 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerimo to. To je vrlo važno. Po mom mišljenju. Kompromis amandman broj 4. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis amandman broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 6. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 687, tko je za? Zajedno sa tri druga amandmana. Dakle, četiri amandmana, da, četiri amandmana. 687 do... Tko je za, protiv, služeni, odbija se. 691 za, protiv, suženi usvaja se. 694, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri amandmana skupno od 23 do 25 koje je za, to je protiv, suzdržani, usvaja se. 696 koje je za, protiv, provjerimo to. 696. Provjerit ćemo. 696. Zatvaram glasanje. Odbija se. 703 te 50. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Dva amandmana. 793 i 106. Tko je za? Protiv. Provjerimo to. Provjerimo ta dva amandmana. Provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromis broj 9 koji je za. Protiv suzdržani usvaja se. Dva amandmana. 812 i 58 tko je za. Protiv suzdržani usvaja se. 814 za. Protiv. Provjerimo to. 814. 814, naravno. I zatvaram glasanje. Usvaja se. Dva amandmana. 815 i 59. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo to. Provjerimo oba amandmana. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada 816, tko je za? Protiv? Još jednom ćemo to provjeriti. 816. I zatvaram glasanje. Odbija se. Sada dva amandmana. 818 i 108. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 817. Prvi dio. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo to. Molim vas provjera. Prvi dio Amandman 817. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 820 za protiv suzdržani odbija se kompromis broj 10 da u redu. 820. Provjerit ćemo taj amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada prelazimo na kompromis broj 10. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 11. Što ćemo izglasati zajedno sa usmenim amandmanom. Je li netko protiv toga? Ispričavam se. Dakle, nitko nije protiv toga, koliko svačam. Dakle, možemo glasati o tome. Kompromis broj 11. Sa usmenim amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo to, to je vrlo važno. provjera kompromisnog amandmana broj 11 sa usmenim amandmanom. Zatvaram glasanje. Odbija se. Onda 877 moramo glasati. O tome. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Mislim da se odbija. 878 zajedno sa amandmanom 879 koji je za, protiv, suzdržani, također se odbija. Znači, izglasali smo 878 i 879 sada. Sada imamo 880, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada 898, tko je za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Da, provjerit ćemo to. 898. Amandman 898. Zatvaram glasanje. Odbija se. 60. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 899. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 900, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 904, tko je za, protiv, suzdržani, niste digli ruke. 904. amandman. you. Samo jedan trenutak, kolege. što nam kaže nešto vrlo važno, a to je da nismo usvojili 899, taj amandman, i stoga bismo trebali glasati o 901. amandmanu i to je velika razlika zato što nismo usvojili amandman 899. Exactly was not accepted. Now we vote nine. To nismo usvojili i sada glasamo o amandmanu 901. Tko je za? Molim. Amandman 898 nismo usvojili. I stoga glasamo o amandmanu 901. Možemo li provjeriti 899? Glasamo o amandmanu 901. Jako moram pripaziti na to. Dakle, nažalost, možda vam se to ne sviđa, ali moramo glasati o amandmanu 901. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 904. Tko je za? Tko je protiv? Možemo to provjeriti. 904. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. Dva amandmana, 905 i 112. Tko je za? Protiv? Provjerimo to. Zatvajam glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 912. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo to. Provjera. Zajedno sa amandmanom 913. Dakle, dva amandmana. 912 i 913. Zajedno. Otvaram glasanje. I zatvaram glasanje. Odbija se. 914. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis broj 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Onda onda imamo 10 stranica dalje. Kompromis broj 13. To je kod mene na 62. stranici. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 14. Nekoliko stranica dalje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 15. Zajedno sa usmenim amandmanom na taj kompromis amandman. Svi klubovi zastupnika su podržali taj usmeni amandman. Dakle, zajedno s usmenim amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Sada prelazimo na kompromis broj 16. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 17. kompromisni amandman. Otvaram glasanje o kompromisnom amandmanu broj 17, to je vrlo vrlo važno. 17. kompromisni amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Imamo veliku većinu za taj amandman. Onda prelazimo na 1, 2, 6, 7. Tko je za? Tko je protiv? U redu. Pričekat ću, Kod mene je to 94. stranica. Amandman 1267. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Dva amandmana zajedno. 1268 i 1269. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo to, ta dva amandmana. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 171, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 172 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 40 za protiv, suzdržani. Izglasao sam taj amandman. U redu, dakle, amandman 1270. 1270. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Glasali smo o tome. Ali u redu, rezultat je isti. 40. amandman. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1277 za, protiv, provjerit ćemo to. 1277. Zatvaram glasanje. Odbija se. 1-1-2 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1-2-8-3 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1-2-8-4 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 90 za. Protiv suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na kompromis 19. Tri stanice dalje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 28 za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerit ćemo. 28. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 29 za. Protiv. Suzdržani. Ne znam, jer socijaldemokrati nisu glasali. 29 još jednom. Molim vas, e, dignite ruke. Ništa ne vidim. 29. amandman. Zatvaram glasanje. Bilo je blizu, odbija se. Šesti amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani provjerit ćemo to. Šesti amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se tri za, protiv, suzdržani. Molim vas, Kolege socijalisti, glasajte jer ništa ne vidim. Još jednom, treći amandman. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani? A ipak moram evo to provjeriti. Ispričavam se. U redu, ispričavam se na tome što morate naporno raditi. Zatvaram glasanje. Odbija se. 171 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Deseti amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo to. Deseti amandman. Provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se. Dva. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Četiri za? Protiv? Mislim da se usvajali, provjerit ćemo to. Četvrti amandman provjera. Najvjerojatnije ćemo to odbiti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I sada je 11. amandman. Tko je za? Protiv? Sudržani? Sada pučani uopće ne glasuju. Dakle, 11. amandman, provjerit ćemo 11. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 11. ali iz odbora Envi. Envi 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se 12. Envi. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 176 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 178. 178. 178. I close the vote. One EPP too many. Oh, ma, one EPP too many. Jedan EPP eh, e glas previše. Sad je u redu. Hvala. Odbija se kao što ste vidjeli. 194. Tko je za? Protiv? Još jedan put. 194. Provjerimo. And Zatvaram glasanje. Odbijeno. 177. Tko je za? protiv, suzdržani. Provjerimo. 177. You vote or not at all? I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. A e, vi ste možda spremni za bolnicu, kaže predsjedatelj. Uh, e, 192, tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. Provjerit ćemo. Jedan devet dva. Provjeravamo. Ok. Good idea to check it. I close the vote. Accepted. Thank you. Usvojeno. Dva mandmana, 193 i 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 195 i 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 207 i 20 tko je za? Protiv. Provjerimo amandman 20 i 207. 20, of course, both of them, 207 and 20. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 210 in favor. 210 ko za? Protiv, suzdržani, odbija se. 213 koje je za, protiv, usvojene. 214 koje je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Ok, 214. I... Dakle, 214, zatvaram glasanje. Usvojeno. 215. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 11.22, tko je za, protiv, provjerimo. Dva manmana. 11.22. And I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 216 tko je za. Protiv. 216 provjerimo. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 23 tko je za, protiv. Provjerimo 23. 3. And I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 218, 219 tko je za, protiv provjerimo. Both of them. And I close the vote. Zatvaram glasanje. Accepted. Usvaja se. 244 i 245. Tko je za? Protiv. Provjerimo. 244, 245. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 241, 242, 243. Tko je za? Protiv? Provjerimo još jednom. And I close vote. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Imamo sada tri amandmana. 246, 7 i 8. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjerimo. And I close the vote. Rejected. Rejected. Odbijeno. 254, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se 255, tko je za? Protiv, provjerimo. I close the vote. Zatvoren glasanje. Usvojeno. 25 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 256 i 257 koje je za, protiv, usvojeno. 258 koje je za, protiv, suzdržani, Ubijeno 263. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 13 za. Protiv. Usvaja se. 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 259. Tko je za? Protiv suzdržani, provjerimo 259. And I close the vote. Zatvoren glasanje. Usvojeno. 260 koje je za, protiv, suzdržani. Molim vas da podižete ruke. 260 provjera. Unclear. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 261. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 261. 261. I close the vote. Rejected. Rejected. Two, six. Odbijeno 262. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Six, two. And I close the vote. It's accepted. Accepted. Usvaja se. 264. Tko je za? Protiv? Otvaram glasanje. 264. Provjera. Okay, I close the vote. Accepted. Accepted. Usvaja se. 270. Next page. 270, sljedeća stranica. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 270. I close the vote. Zatvaram glasanje. Accepted. Usvojeno. 271. Tko je za? Protiv? suzdržani. Provjerimo. I close the vote. Accepted. Accepted. Usvojeno. 18 koje za, protiv. I ovo moramo provjeriti, amandman 18. I open the vote. Okay. And now I close the vote. Zatvoram glasanje. Odbijeno. 19 i 272. Tko je za? Protiv? Provjerimo. Check. 19272. Yes, 19272. I close the vote. Zatvoram glasanje. Rejected. Odbija se. 273. Tko je za? Protiv? provjerimo. And I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 274. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 274. Provjeravamo. Wish. I close the vote. Uh, Odbijeno. 278 tko je za? Protiv. Provjerimo. 278. <clears throat> And I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 277 tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 279 tko je za? Protiv provjerimo. 9. 279. I close the vote. Zatvoran glasanje usvojeno. 282 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 282. Oh, it will be overwhelming majority h 2 I close the vote. Zatvaram glasanje. Sjajan rezultat. Ja nikad nismo provjerili ovako nešto. E, sljedeća stranica. 285 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 286 koje je za, protiv, suzdržani, Provjerimo. 286. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 287 tko je za? Protiv. Provjerimo. 287. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 288. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 288. 288. I close the vote. Zatvaram glasanje. Accepted. Accepted. 22 uh, in favor. 22. Tko je za? Protiv? Provjerimo 22. Close the vote. Accepted. Accepted. 290. 290 in favor. 290 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 291 tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. 291. I close the vote. Zatvoram glasanje. Rejected. 33 in favor. 33 tko je za, protiv. Provjerimo. 33. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 34. Envi tko je za? Protiv. Provjerimo. Let us check it because you are slightly lazy. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 314 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 317 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tri amandmana, 318, 19 42 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 320 tko je za, protiv, protiv, provjerimo 320. I close glasanje. Odbija se. 54. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeća stranica, 9.16. Sljedeća stranica, tko je za, protiv, Provjerimo, 9.16. 9.16. We check. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se 17.9, 9. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se 18. Ko je za? Protiv. Provjerimo. 9.18. And I close the vote accepted. Usvaja se. imamo 93. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 93. 93. Um, I close the vote. glasanje. Usvaja se. Sada imamo konačno glasanje, dakle, na ovako izmijenjeni prijedlog komisije. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. And I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dakle, naše izvješće za gospodin Blanko Lopez. Hvala vam. Mm, hvala svima koji su radili na ovom tekstu, tajništvu, izvjestiteljima u sjeni, tajništvu klubova. Hvala svima na dobro obavljenom poslu, međutim evo naš put se nastavlja. Saslušat ćemo raspravu u vijeću i jasno nam je da je pred nama teška zadaća Mi smo ambiciozni, želimo ispoštovati dogovor iz Pariza i nadamo se da ćemo dobiti direktivu koja će dakle biti usklađena sa Pariškim sporazumom. Ovo je glasanje prošlo jako dobro. i nadam se da će ovo biti e, važno za opći interes i da će biti prihvaćeno na plenarnoj sjednici. Hvala lijepo. Jako ste optimistični, kaže predsjedatelj. Nadamo se da će e, sve zemlje diljem svijeta biti na istom tragu. Sada bih evo popio nešto u vaše zdravlje, kaže predsjedatelj. One minute, one minute break, please, don't move. Pauza od jedne minute, nemojte se micati. Uh, it is much more alcohol than in Mr. Churchill case. Ima puno više alkohola nego je to bilo piću gospodina Churchilla. Well,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 Idemo na nacrt izvješća dakle u direktivi parlamenta i vijeća kojim se izmjenjuje direktiva o energetskoj učinkovitosti. Kao što vidite, <laughs> nisam danas dovoljno učinkovit. I započnimo sa glasanjem. Dakle, elektronsko glasanje o kompromisu 1. Kompromis 1, otvaram glasanje. Open the vote. And I close the vote. Zatvaram. Accepted. Is accepted. Usvojeno. Uh, that was alternative. So now we go Sada idemo na NV21, drugi dio. Tko je za? Jeste li to našli u svojim dokumentima? MV21, drugi dio tko je za protiv. Provjerimo. And I Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dva amandmana, 268 i 269. U oba dijela drugi dio od koje je za, protiv. Provjerimo. And I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 268 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 34 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 269 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 271 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 272 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 272. 272, I check 272 and I close the vote. Zatvoram glasanje. usvojeno. 40 koje za, protiv. Pro, provjerimo. 40. I close Zatvaram glasanje. Odbija se. 41 tko je za protiv, suzdržani, usvojeno četiri amandmana, 42 do 79 na našem popisu, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. And I glasanje odbija se 43 do 31, 4 amandmana, tko je za, protiv. Mislim da je odbijeno amandman 45 i 278, tko je za, protiv, suzdržani. Mm, nejasno glasate, ispričavam se, kaže predsjedatelj. Provjera, dakle, 45 i 278. I close the vote. Is rejected. Zatvaram glasanje. 46 koje je za, protiv, suzdržani. Dragi prijatelji, podižite ruke. Još jednom. Amandman 46. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 47. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 48. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 49. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 284. Tko je za? Protiv suzdržani, odbijeno. 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 51 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 52D, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 286 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 286 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 amandmana, 26... Dakle, svi amandmani na sljedećoj stranici, 262 do 285. Dakle, u bloku, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno, svi su odbijeni. Kompromis 2. Tko je za? Protiv su uzdržani usvojeno. Idemo dalje, 4-5 stranica. Amandman 3-4-1 i 1-4-5. A tko je za? Protiv su uzdržani. Odbija se. 3-4-3. Tko je za? Protiv su... Provjerimo. 3-4-3 and I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. Poimenično glasanje za kompromis 3. Call vote. Important issue. Važno pitanje. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 4. Tko je za? Protiv?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 Dakle, 15 stranica dalje. 482, mama 482. In favor. Tko je za amandman 482? Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. četiri, šest, drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, naravno. And I close the vote. Zatvoram. Odbija se. Amandman 492 za, protiv. Provjerit ćemo. Madam Vice President, you should not be better than... Gospođo potpredsjednice, ne smijete biti bolje od mene. To bi trebalo biti odbačeno. Zatvaram. Dobro, vi ste pobjedili. Dva amandmana, 493 i 494, tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 495 D za, protiv, suzdržani, odbija se. 496 za, protiv, suzdržani, rekao bih odbijeno, zato jer socijalisti uopće ne surađuju. Kompromis 7 elektroničkim putem. Kompromis 7. Zatvaram. Usvaja se. Nekoliko stranica dalje, 498. Hvala vas da to nađete u tišini. 498 za protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvaram. Odbija se. NV33 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. And I close the vote. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 510. amandman za. Protiv. Provjerit ćemo. 510. Zatvoram glasanje. Jedan glas na previše. Ok. Sada je u redu, možemo zatvoriti. Odbija se. Amandman 511 za, protiv. Još jednom, moramo i to provjeriti. Oh, it will Zatvaram glasovanje. Dobar rezultat. 512 za, protiv. Provjerit ćemo. 512 Zatvaram glasanje. Odbija se. 513 za. Protiv. Nije jasno, provjerit ćemo. 513. Zatvaram glasanje. Odbija se. 514 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 515 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 516 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 517 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 518 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 519 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 521 za, protiv, suzdržani, odbija se. 522 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 523 za, protiv, provjerit ćemo. 523 I close the vote. Zatvoram. Usvaja se. 524 za protiv. suzržani usvaja se. 534D odnosno ne 524 provjerit ćemo zatvoram glasovanje usvaja se. 534D za. 534D i 535D skupno za. Protiv. Provjerit ćemo. Dva amandmana, dakle. Mens Together. And I close the vote. Zatvaram. Odbija se. 537 za protiv, suzdržani, odbija se. 538 eh, po dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, dakle jer je usvojen prvi dio, glasujemo sada za drugi dio, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram. Također se usvaja. Sada idemo na 539. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 539. Zatvaram. Odbija se. 540 za, protiv, suzdržani, Provjera. a uh, five, four, oh. I... 5, 4, 0. glasanje. Odbija se. Pet četiri dva, Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Pet četiri tri Za. Protiv. Suzdržani provjera. 4-3. We check 5-4-3. I close the vote. Zatvaram. Odbija se. Imamo dosta vremena. NV35 za, protiv. Provjerit ćemo. NV35. Zatvaram glasanje. Odbija se. 36 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 36. Zatvaram. Odbija se. Tri amandmana skupno. 4, d do 548D. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 546 za, protiv, provjera. 546. amandman. And I close the vote. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 549 na istoj stranici. 549 za. Protiv. Provjera. 549. I close the vote. Zatvoram glasanje. Odbija se. 550 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 551 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. 551. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, Sutrani. usvaja se. Sada moramo okrenuti nekoliko stranica. 592D. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 593 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Petsto za protiv suzdržani usvaja se Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 613D za, protiv, suzdržani, odbija se. 614 za, protiv, provjera. I close the vote. Zatvoram glasanje. Accepted. Usvaja se. 616 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 618 za. Protiv. Provjera. 618. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. NB44 za, protiv, suzdržani. Provjera. Imamo još dosta vremena. Zatvoram glasanje. Usvoja se jasnom većinom. 619 za, protiv, provjera. 619. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 621 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. I close the vote. Zatvaram. Odbija se. Dva amandmana skupno, 623 i 624 za, protiv, suzdržani, odbija se. 625 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvoja se. E, četiri stranice dalje. Na NV 45 za, protiv, suzdržani, provjera. NV45. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandmani 634 i 635 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. And I close the vote. Zatvaram. Odbija se. Sada poimenično glasovanje jer imamo amandmane, odnosno kompromis amandmane koji se nadmeću. Kompromis 11. za, odnosno otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Znači, sada prelazimo na kompromis 11a. Otvoram glasanje. Ok. And I close. Zatvoram. Usvaja se. Nekoliko stranica dalje, kompromis 11b za. Provjerit ćemo. Kompromis 11b. Tako ćemo bolje vidjeti ishod. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromis 12, četiri stranice dalje. Za, protiv, usvoja se. Amandman 693 za, protiv, provjera. 693. amandman. 693. I close the vote. One EPP too many. EPP too many. Jedan prekobrojan glas iz Pučana. Sad je u redu, zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 80 za, protiv, suzdržani usvoja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani usvoja se. Tri stranice dalje, kompromis 14 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 101 za, protiv. Ne znam, kaže predsjedatelj. Dakle, 101. Provjerit ćemo. I close the vote. Zatvaram glasanje. Rejected. Odbija se. 103 za, protiv, suzdržani usvoja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 133 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 134 za, protiv, usvoja se također. Amandman 138 i 139 zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Hvala Patricija. Uz svoju pomoć e, mogu onda sve vidjeti. 141 za, protiv, suzdržani usvoja se, 144 za, protiv, suzdržani usvaja se. 143 za, protiv, provjera. 143. Zatvoram glasanje. Odbija se. 142 za. Protiv. Provjera. 142. And I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman 17 elektroničkim putem. Kompromis 17 electronic vote. Ponavljam elektroničkim putem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. NV7 i amandman 151 skupno za protiv provjera da, dva amandmana skupno zatvoram glasanje usvaja se dva amandmana skupno 162 i 163 za protiv, suzdržani, odbija se. 175 u dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, provjera, drugi dio. Zatvoram glasanje. Odbija se. Drugi dio se odbija. 182 također po dijelovima. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Provjera. Drugi dio. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 183 za, protiv, suzdržani provjera. Zatvoram glasanje. NV11 za, protiv, provjera. 184 za, protiv suzdržani usvaja se, 185 za, protiv suzdržani usvaja se, 196 za, protiv suzdržani usvaja se, 198 za, protiv provjera, 198. I close it glasanje. Usvaja se. 199 za, protiv, suzdržani, osvaja se. Kompromis 19 za, protiv, elektronički. Da budemo sigurni, provjerit ćemo. Kompromis 19. Zatvaram glasanje. osvaja se. 203 za, protiv, suzdržani, osvaja se. sada na 215 za, protiv, suzdržani usvaja se, 217 za, protiv, suzdržani usvaja se, 218 po dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 20 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. 224 za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 225 za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 227. Ne, provjerit ćemo. 225. Zatvoram glasanje. Odbija se. 227 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. 229 za. Protiv? Provjera. 229. Naravno. Zatvaram glasanje. Odbija se. 230 za protiv, suzdržani usvaja se. 231 za, protiv, suzdržani usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani usvaja se. 238 za, protiv, suzdržani usvaja se. 29D za, protiv, suzdržani usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani usvaja se. 244 za, Protiv? Provjera. I Zatvoram glasanje. Usvaja se. 32 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 245 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Zatvoram glasanje. Is rejected. Odbija se. 83 za. Protiv. 83 za. Provjera. Zatvoram glasanje. Usvaja se i 84 za. Protiv. Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dragi kolege, konačno glasanje o prijedlogu komisije s izmjenama i dopunama, poimenično glasanje, otvoran glasanje. and I close. Zatvaram. Usvaja se. Um, uh, to je sve, koliko znam. Nemamo drugih glasanja. Molim vas lijepo, dragi prijatelji, nemam danas dovoljno energije za vas. Molim vas dakle. Nastavljamo u 14.30, upamtite to. Dakle, poslje podnevni dio započinje u 14.30. A imate sada tri sata slobodnog vremena jer ste dobro organizirani. Hvala vam svima, vidimo se.